Dragi kolege. Italija očito više nije ona zemlja koju smo znali. Naši su letovi otkazani, kasnili su, svašta je bilo, ali smo vrlo sretni da smo stigli na kraju i želimo izraziti dobrodošlicu našem predsjedniku Europske središnje banke Mario Draghi. Ja ću sad zbog od ovog kasnog vremena preskočiti sve što smo već pripremili za uvod i odmah ćemo dati riječi našem gostu. A morat ćemo i ovaj drugi dio sa pitanjima i odgovorima našu raspravu malo skratiti i drugi krug pitanja, dakle nakon predstavnika klubova zastupnika ćemo morati drugu rundu jako skratiti jer eto tako je. Gospodine dragi imate riječ. Hvala. Uvaženi članovi odbora Ekon, dame i gospodo. Jako mi je drago da sam se vratio u Europski parlament na prvu našu zajedničku raspravu s vašim odborom ove godine. Teme koje ste odabrali za današnju raspravu su vrlo bitne, vrlo važne i onda ćemo o njima razgovarati medija sres jednu po jednu. Dakle, glavni faktori koji se odnose na odnos inflacije i rasta. Nakon toga ću naglasiti relevantnost e, infrastrukture financijskih tržišta za monetarnu politiku. Radeći to ću i objasniti zašto Središnja banka treba i mora imati potrebne alatke kako bi se nosila sa mogućim izazovima na čitavom nizu područja koji su od ključne važnosti za mandat kojeg mi moramo obaviti na području monetarne politike. Dakle, prvo o ovom rastu i inflaciji i našoj politici. Dakle, ranije ovog mjeseca na plenarnoj sjednici je kazano da je europska ekonomija zapravo stabilno raste, da je rast veći nego što smo mi očekivali i da se više toga raspoređuje međusektorski i geografski puno raspodjela. Prvi put zapravo nakon velike krize imamo rast. Prema najnovim podacima je europski rast bio 2,5% 2017. europskog gospodarstva, održavajući jaki, jaki momentum, jaki zapravo zamašaj kod privatnih investicija. Te pozitivni razvoj je podržan još od strane Europske središnje banke i našim mjerama monetarne politike koji su bitno olakšali uvjete posuđivanja i za domaćinstva i za poduzeća i to pogotovo mala i srednja poduzeća lakši dolazak do novca. I kad se razmisle sve mjere monetarne politike koje su od 2017. do listopada 2014. do listopada 2017. poduzete, vidimo da je ukupan učinak po europsko gospodarstvo izgledao, iznosio 1,9% i to kumulativno gledano za razdoblje 2016. do 2020. Dakle, naše mjere su evropsku ekonomiju ponovno vratile na solidan put rasta i to potaknut jednom jačom dinamikom unutarnjim i zapravo jednom, unatoč jednom polaganom spadanju globalne potražnje. A istodobno inflacija bi trebala pokazivati jače znakove zapravo za usklađivanje. Dakle, već tri godine vidimo da je ona uglavnom odsjetna, osim što se povremeno javlja da tu i tamo sa malim negativnim upadima i prema tome do svibnja prošle godine smo mjerili 1,3% prosječne inflacije. Dakle, godišnja inflacija je bila i u siječnju prosječna 1,3%. I vidimo da se to dakle sa dosta nestabilnim elementima moralo nositi, a to su prvenstveno energetske cijene, ali mjere koje mi poduzimamo zbog e, dinamike inflacije ostale su i dalje vrlo diskretne i vrlo male. Inflacija kad bismo isključili energetiku i hranu volatilne cijene, ostala bi između 1,0% i 1,2% do, od 2017 ali da vidimo što se zapravo skriva dugoročno gledano iza tog jako slabe inflacije. Dakle, taj dugi period niske inflacije se čini možda iznenađujućim s obzirom da smo vidjeli vrlo pozitivan ekonomski rast protekle četiri godine. I vidjeli smo dakle da se postupno apsorbira i nestaje kompletna ekonomska stagnacija. Međutim, strukturne reforme i promjene su vjerojatno odigrale najvažniju ulogu kod zbog u održavanju inflacije na niskim stopama. Mi imamo tu, tu su bili različiti ciklički faktori koji su isto mogu objasniti ovu nisku inflaciju. Oni se sastoje uglavnom zbog od toga da smo imali jednu smanjenu ekonomsku aktivnost, ali s druge strane jedno povećano zapošljavanje nakon ove krize državnih dugova. Zatim, e, cijene nafte su se jako utjecale na to jer su bile periodično jako niske. Međutim, to se ne treba srednjoročno odraziti na naše izglede i obzor, iako nego ćemo vidjeti kako će izgledati brzina usklađivanja stope inflacije ovisno o tom. S obzirom na nesigurnost koja zapravo zaokru... prati ovo ekonomsku stagnaciju, um, vidimo da bi to moglo i umanjiti i usporiti i umanjiti pritisak cijena, što se posebno odražava na tržištu rada, gdje rast plaća unatoč velikim zaradama koje su bilježene protekle četiri godine ostali vrlo umjereni, čak skromni ili ni mali. S druge strane, vidimo da se nezaposlenost smanjuje. Zapravo, rast plaća u eurozoni je nedavno tek ponovno počeo i tržište rada se sada nada da će se ono popraviti. Situacija s plaćama. Na strukturnoj strani globalizacija je možda smanjila odgovornost prema inflaciji domaćih cikličkih uvjeta, ali e, empirijsko iskustvo za eurozonu još uvijek nije nam potpuno jasno. Da li potencijalni faktori uključuju demografske promjene ili promjene ponašanja, potaknute ili izazvane tehnološkim razvojem koje bi mogli sadržavati i pritisak cijena, primjerice kroz povećanu transparentnost cijena. Ali čak i ako ti faktori i neki koji su još jako, jako uporni i opstanu, oni još uvijek ne bi trebali ostaviti trajan trag po inflaciju. Dakle, u svakom slučaju odnos između rasta i inflacije ostaje uglavnom netaknut. Čak i ako je privremeno malo i oslabio proteklih godina, ovisno naravno o usklađenju stope inflacije, koja je stradala, e, koja je gledajući unaprijed mi se nadamo da će ova glavna inflacija i dalje zbog mjera monetarne politike ostati umjerena. Iako e, bi na to mogli utjecati razni faktori, recimo nedavne oscilacije na financijskim tržištima, posebno valutni tečajevi ili ono što smo vidjeli u srednjoročnom pregledu kako će se razvijati cijene i koliko će ostati stabilne. Zbog toga, zato što je Europska unija u svakom slučaju ojačala svoje izglede u našim srednjoročnim perspektivama. Mislimo da je da bi se inflacija vratila na recimo niže razvoje, niže razine ili do 2%. U svakom slučaju to ostaje jedan ključni uvjet za bilo kakvu monetarnu politiku i za daljnju uspješnu provedbu naših mjera, kao što su recimo kupnje neto imovine i između ostalog i ostale predstojeće investicije. Ali dajte da pređem na relevantnost središnje kliringa za monetarnu politiku i mm, ulogu ECB u odnosu na to. Dakle, infrastruktura i monetarna politika. To je ona druga tema koju ste izabrali. Da li je, dakle, to je nekako važna tema. Dozvolite da se prisjetim one važne uloge koje su odigrale središnje druge stranke na financijskim tržištima kada su se umetnule kao središnje stranke kod različitih financijskih transakcija. One su bitno smanjile rizik i povećale transparentnost e, bilo kakve transakcije i djelovanja na tržištu. Međutim, u uvjetima krize prekid e, kliničkih aktivnosti može imati vrlo negativnu posljedicu na našu sposobnost da provodimo zadaće monetarne politike. Primjerice može izazvati velike probleme kod likvidnosti za sve korisnike naše, koji su recimo u mnogim slučajevima ujedno i naše protostranke, druge stranke u monetarnoj politici. Dijelom to može poteći i od velikih poziva da se nabave dodatni resursi za pod uvjetima, tržišnim uvjetima koji su zbog stresa vrlo loši mi smatramo da su ove središnje stranke kad su aktivne na tržištu, e, financijskom tržištu mogu i popraviti normalne monetarne tokove. Ali to su samo neki primjeri onih poveznica između operacija CCB-a središnjih stranaka i e, monetarne politike Europske središnje banke. Zašto te poveznice nisu nove? I to iz dva razloga. Sad, sad ih moramo i pobliže pogledati, ali to iz dva razloga. Financijski sustav se sve više oslanja na središnje druge strane. Obavezna središnji clearing zahtjeva kao odgovor na krizu da se financijsko tržište učini sigurnijim i transparentnim, što se i dogodilo. I to velikim dijelom, recimo i zahvaljujući zahtjevima Europskog parlamenta na jačim financijskim regulacijama, kao što je recimo EMIR, nova uredba o EMIR-u. Ali dok s jedne strane to jačanje nadzora i smanjenje rizika naravno dobra stvar, s druge strane se bojimo da CCB ne postane endemskim pitanjem. Drugo, napuštanje Britanije Unije znači da će se prema trenutnom e, režimu će nekoliko CCB-a e, imati e, zapravo morati, dakle oni koji su do sad se bavili clearingom i kompletnim platnim prometom mnogih poduzeća denominiranih u eurima, morat sada zauzeti mjesto izvan Britanije i mora celiti. I sad to naravno povlači čitav niz drugih posljedica za Dodatno komisija je onda smatrala da je inicijativa koju je ovaj odbor poduzeo bila vrlo korisna i dobra. Jer, e, mislim, nije nikad bila ideja da se zapravo u jednoj zemlji koja je izvan Europske unije provodi clearing, odnosno platni promet velikih poduzeća i njihove financijske transakcije denominirane u eurima. To nikad nije bila ni ideja, niti pomisao. I zbog toga na temelju europskih regulatornih zahtjeva uz korištenje svih nadzornih mehanizama institucija Europske unije e, će se onda naravno tu obaviti i to preseljenje ali to sve će i odraziti, odražava posebno te uske veze između kliringa, platnog prometa i monetarne politike. Ono što iz toga možemo izveći je preporuka da se e, članak 22. našeg statuta dopuni, kojeg je svojedobno jednoglasno prošlom lipnja usvojilo upravno odbor, dakle naše glavno tijelo Europske središnje banke. U 2015. još Europsko vijeće rekla da je Europska središnja banka treba nadopuniti i izmijeniti članak 22. ako smatra da se je potrebna ovlast CCB-ima da dobiju adekvatne ovlasti prema ugovorima Europskoj uniji da obavljaju svoje zadatke. Uglavnom, ukratko, da mi možemo izvesti sve ispuniti zadaće koje su nam zadane preko, nas prenesene preko uredbe MR2, to zahtjeva. Dakle, zahtjeva tu reviziju članka 22. S obzirom na rizik kojeg se Europska središnja banka suočava kod transmisije svoje monetarne politike, onda je od imperativne važnosti da bude opremljen adekvatnim alatima, pogotovo u kriznim situacijama, kao što su CCB. I da budemo jasni, te mjere se zapravo u vrlo ograničenom dijelu područja, koje su ali ključne za implementaciju jedinstvene monetarne politike, mogu nositi s rizicima, a to će na kraju se odraziti na naš primarni cilj, a to je stabilnost cijena koju moramo držati, kao što nam to nalažu ugovori europski. Gledajući iz te perspektive, mislim da su naši aranžmani sa likvidnošću, našim kolateralne rezerve, interoperabilnost i ostali slični aranžmani mm, jedino tako mogući. I da znate da to je zapravo bi bila u protivnom jasna prijednja monetarnoj politici. I isto tako ne bi mogli niti okvorima koje europski legislatori postavljaju biti regulirana. Europska središnja banka djeluje uvijek i samo unutar svoje kompetencije, to je da formulira monetarnu politiku eurozone. Nadalje, bilo koja mjera koja se poduzme na toj osnovi mora biti proporcionalna i u cijelosti opravdana kako bi obavili sve naše zadaće nas koji formuliramo monetarnu politiku. Implementacija režima za zemlje koje nisu članice Europske unije treba se nastaviti oslanjati koliko je gotovo moguće na suradnji i na upućivanje, odnosno prenošenje na lokalne vlasti. I da naglasim još i ključnu važnost dovršenja ovih zadnjih ključnih komada europske legislative kao što je to EMIR 2 i to debelo prije Brexita kako bi bili spremni za sve eventualne moguće scenarije imali rezervnu varijantu ako dođe do toga da nema dila sa Britancima. Dakle, vrlo je važno da imamo adekvatne alatke kako bi se bavili i mogli baviti s sistemskim krizama i pogotovo onim što nastane izvan samog kišobrana Evropske unije i Europske središnje banke. Ja na kraju ne bismo smjeli previdjeti ni sustavne prekogranične implikacije centralnog kliringa unutar Evropske unije. Stoga bi trebali pokušavati makar da e, postignemo jednu pojačanu konvergentnost u Evropskoj uniji. To bi zagarantiralo integritet jedinstvenog unutarnjeg tržišta i sve iste šanse za sve. Europski parlament može kod ostvarenja tih ciljeva igrati i dalje vrlo važnu ulogu kao što je to i do činio. Da zaključimo naše monetarna politika je donijela vrlo konkretne opipljive uspjehe i koristi za eurozonu i europsko gospodarstvo. Međutim, da bi smanjili daljnje našu ranjivost i ojačali otpornost u kriznim situacijama i te povećali gospodarski rast, moramo nove mjere i još toga poduzeti. Samo ambiciozna politika može zapravo ispuniti sve potrebe europskih građana. I vidite i povijest nas tu uči važnim lekcijama. Ove godine slavimo 25 godina stupanja na snagu ugovora iz Maastrichta i stvaranje jedinstvenog tržišta. To su onda bile hrabre odluke, vidne odluke od kojih i danas izvlačimo korist. I mi znamo da je sloboda kretanja dobara, kapitala, ljudi i tako dalje se nastavlja i to su sve te temeljne stvari našeg unutarnjeg tržišta, ali s druge strane se onda i koristi diljem unije zbog toga dijele a stvaranjem e, e, e, ekonomsko-monetarne unije smo išli još korak dalje usvojivši jedinstvenu valutu. I upravo u tom duhu tih hrabrih, dalekovidnih odluka moramo gledati ovu našu neposrednu budućnost i one mere koje moramo neposredno, u neposrednoj budućnosti provesti. Um, pa- Hvala vam predsjedniče dragi. Hvala vam što ste se osvrnuli i na monetarnu politiku i na naš zakonavni rad što se tiče članka 22. i EMIR 2. Mi smo jako posvećeni tome da do kraja ove godine dovršimo taj komad zakonodavstva upravo iz ovih razloga koje ste malo prije naglasili. A sada se moramo ograničiti pogovorniku na četiri minuta od rekon i samo da vam zahvalim na one primjedbe na kraju pa na sjednicu sa Zburu gdje ste govorili o tome da se spremni posjetiti e, sve države članice uključujući i mojim i to moglo utjecati na e, značajne američke multinacionalne kompanije koje imaju šedne pologe u bankama i kao što znate oni predlažu 15 e, iz banaka sa europodručja prema bankama i sad kako bi stvarili te porezne olakšice. Me zanima koje je vaše mišljenje o tome. Moje drugo pitanje se tiče na uzimali u obzir Europska središnja banka zaštitu potrošača kada izdaje smjernice bankama koje imaju velik udio e, takvih zajmova i bili državačno zajavlja taj fenomen? Hvala. Hvala vam. Što se tiče vašeg prvog pitanja, porezna reforma u SAD-u je značajno promijenila politike i je, po toga što već primjećujemo, a to je da vidimo velike odljeve kapitala. Da velike multinacionalne kompanije iskorištavaju te velike porezne olakšice kada premještaju novac natrag u Sjedinjene države i da je dakle to povezano sa tim. I trenutno dakle mi promatramo te odljeve kapitala, a teško je reći koje će biti dugoročne posljedice svega toga, zato što je sada zapravo sve u svemu e, pozitivnim e, posljedicama koje bi se mogle dogoditi zbog toga i u Europi. Drugo pitanje. Hvala, Prevanš Perez. Gospodine predsjedniče, kao i inače ste rekli da ste spremni, to da želite produbiti ekonomsku monetarnu uniju. Spomenuli da je potrebno produbiti ekonomsku monetarnu uniju i e, učiniti da ona napreduje. I u tom smislu bih htjela jednim otvorenim e, rječnikom vas pitati što e, mislite o trenutnom stanju što se tiče imenovanja članova odbora Europske središnje banke donijelo Europsko vijeće. Ta rasprava koja se odvijela u okviru vijeća nakon sastanka koji je bio zatvoren za javnost kojeg smo mi održali sa dva način sudjelovati što mislite o zahtjevu Europskog parlamenta da e, ima više ženskih članova u upravnom odboru Europske središnje banke. Što mislite o uvjetu te institucije kojem presjedate? Um, kandidata za upravni odbor je utemeljen u članku 283.2 i u statutu Europske banke članku 11. Ekofina i na temelju kompozicije europodručja. Kao i u prethodnim procesima imenovanja za članove e, pozitivno nastojen prema ulozi Europskog parlamenta u tom procesu i da pozdravljamo ulogu Europskog parlamenta. Dakle, to je ono što vam moći i da svakako podržavamo taj cilj. Mislim da mi, da imam još e, pola minuta, mislim da niste odgovorili na moje pitanje. To je pitanje gdje se ne radilo samo o tome da ponovno pročitamo članke ugovora, nego da ih potumačimo, da e, te kriterije koji su definirani u tom članku e, na neki način živimo. Dakle, 21. ožujka koliko znam o tome. To nije na meni da to komentiram. To su kandidati koje je preporučio Ekofin ali na neki način e, treba reći da je nezavisnost ti nezavisne institucije, da će to nadići e, bilo kakav e, profil kandidata. A mi ćemo procijeniti kandidate prema njihovim sposobnostima, jer kao što ste rekli, upravno vijeće Europske banke će idućih nekoliko dana izdati svoje mišljenje, ste li rekli 26. ožuka? Ne, to će biti ranije, 8. ožuka već. Ocijenit ćemo profesionalno iskustvo u um, institucionalni okvir. Nam je najbolja obrana od uh, političkog uplitanja. Hvala, Sandra Luns. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Dobrodošli, gospodine dragi. Želim se usredočiti na prvi dio vašeg današnjeg govora gdje ste rekli da treba provoditi uh, strogu kontrolu i tu me zanima mislite li da bi se trebale metode kalkulacije inflacijskih e, ciljeva Europske središnje banke trebali proširiti, uključujući i e, cijene imovine. Tu vidim nekoliko opcija. Kao prvo mogli biste uključiti u to cijenu e, stanova i kuća, jer to jako utječe na kupovnu moć građana. I Petar Prat je nedavno rekao da Eurostat radi na tome da uključi u HICP eh, kuće koje su u vlasništvu eh, vlasnika koji njim žive i možda bi bilo zanimljivo čuti vaše mišljenje o tome što radi Eurostat. A druga opcija bi, se mogla tisati toga da se uključe sve cijene imovine u kalkulacije SBA kako bi se eh, spriječilo da nastanu imovinski baloni. Slažete se s time da ili ne? pa zapravo mi uzimamo u obzir cijene imovina. To je vrlo važna informacija, naravno. A u e, harmonizirani indeks potrošačkih cijena je da to treba iznositi e, do 2%. posto mm, Koncentracija na potrošačke cijene je nešto što može najbolje sačuvati kupovnu moć e, građana europodručja. Dakle, imamo kao jedan kriterij, gledamo kako te cijene mogu utjecati na sposobnost recimo financiranja. Ovdje što se tiče tih četiri minuta izvolite. Da, ali tek je proteklo dvije minute, dakle imaš dvije minute. Koliko dakle svačam iz vašeg odgovora, vi nećete uzeti u obzir. Ovdje što se tiče tih četiri minuta izvolite. Da, ali tek je proteklo dvije minute, dakle imaš dvije minute. Koliko dakle svačam iz vašeg odgovora, vi nećete uzeti u obzir. Vidim da nećete uključiti niti sve cijene imovine u vaše kalkulacije. Vidimo da se ekonomisti sve više slaže da financijska kriza iz 2008. godine, da je do nje došlo zbog e, politike e, Feda. E, mogu objasniti što sam htio reći u svom odgovoru. Postoji različite načine na koje možemo vidjeti koje koji su bili razlozi financijske krize. Jedno je bilo, kao što ste rekli, ekspanzivna monetarna politika, ali postoji jedna druga, jedan drugi način na koji možemo to sagledati, a to je da je došlo do e, ukidanja financijskih propisa, do obavljanja financijskih propisa, do čega je došlo u desetljećima prije krize. Postoje neki koji se slažu sa jednim, drugi sa drugim uzrokom, ali ono što nam to govori je to da sada imamo ekspanzivnu monetarnu politiku koja je opravdana zbog trenutne situacije i da je to nešto što naš mandat i zahtijeva. I uzavši da je tome tako, ne bismo nipošto htjeli da dođe do ublažavanja, olabavljenja postojećih propisa. I tu govorim samo, ne samo o europskoj razini, već i o svjetskoj razini. Hvala, Wolf Klintz. Hvala vam gospodine predsjedniče. Produbljivanje ekonomske i monetarne unije te dovršetak bankovne unije su dva cilja koje se redovito pojavljuju. Hvala, Wolf Klinz. Hvala vam gospodine predsjedniče. Produbljivanje ekonomske i monetarne unije te dovršetak bankovne unije su dva cilja koja se redovito pojavljuju. Imamo i planove puta za postizanje tog cilja, a jedno se tiče razine nenaplativih zajmova uh, u nekoliko država članica uh, europodručja. Kada misle da ćemo uspjeti postići to da razine nenaplativih zajmova ne budu uh, više od 10% u tim državama? I drugo pitanje, jedan njemački časopis je izvijestio o tome da ste vi na zadnjem sastanku ministra financija ih suočili e, sa jednom činjenicom, a to je da neće moći pristupiti kapitalnim tržištima u budućnosti i doći do potrebnih financijskih sredstava. Opet e, zanima me kada će se moći riješiti taj problem i mislite li da ćemo imati jedan četvrti program spašavanja koji će biti potreban i ako da, kada će se on početi primjenjivati. Zatim, treće se tiče revizije e, europskih nadzornih tijela. U razgovoru sa nekoliko sugovornika sam saznao da e SRB izgleda ne komunicira na dovoljno jasan, dovoljno dobar način svoje e, svoje nalaze, da koristi modele i kalkulacije koje ljudi izvana ne mogu razumjeti. Te me zanima možete li poboljšati, hvala, da odgovorim na ovo zadnje pitanje. Nisam znao za to, ali ako je tome tako, onda smo svakako sve mi smo to poboljšali. Što se tiče prve točke, to je povezano sa stvaranjem jedinstvenog sustava nego što sam ušao u taj ugovor. Dakle, smanjenje rizika po mišljenju SBA treba ići ruku pod ruku sa podjelom rizika. Jedan dio tog snižavanja rizika tiče se nenaplativih zajmova, ali to nije jedina stvar. Jedan dio se tiče imovine s razine 2 i 3 koju i dalje imamo. Ti ostaci su ostaci od financijske krize, a ovo drugo je, su ostaci velike recesije i trebamo se obračunati sa eh, obje kategorije. Želimo li imati kvantitativne ciljeve ili ne? To je pitanje o kojima trebaju raspravljati nadzornici. Općenito rečeno, nadzornici ne žele da im se kaže e, koji je numerički cilj koji se želi primijeniti za sve banke u europodručju, zato što žele zadržati diskrecijsko pravo da odlučuju slučaj po slučaj, već prema specifičnoj situaciji pojedine banke. Ali kvalita, e, izvještaj o kvalitativnom napretku su izuzetno važni. I stoga se slažem s vama da je to nešto važno što treba riješiti. Na posljedku, što se tiče Grčke, pa baš je u izvještaju o tome se pomalo dramatiziralo, onda celo to pitanje upravo nenaplativih zajmova i te potrebe da se trebaju smanjiti naplativi zajmovi putem elektroničkih aukcija NPL-ova, naplativih zajmova i da tu treba napredovati. A moram reći da je Grčka mnogo toga već i napravila. No ipak, postoji u bilo kakvom programu, ili nečemu sličnom. I svakako ne bi bilo na meni kao predsjedniku SBA da to nešto kažem. To je na SM-u, na državnom Imamo kolegu koji radi u radnoj skupini koja se bavi ovim pitanjem i koji je rekao jednaku stvar. Zastupnik Papadimulis. Hvala vam, predsjedniče dragi. Hvala vam što ste još jednom u posjeti na ocjenu prognoza za oporavak grčkog gospodarstva. E, drago mi je da ste poput gospodina Zaka opisali ono što je kao sukob između vas i dotičnog gospodina. Prije tjedan dana na sastanku Euroskupine gospodin se učinak pozitivnu prognozu za grčko gospodarstvo, pozitivna kretanja. Rekli su da su mjere koje je poduzela grčka vlada za svaku pohvalu, te da bi Grčka mogla izaći dakle, iz memoranduma već ove godine ekonomije i mogućnosti njezinog daljnjeg rasta. Kao dio ovog kvarteta, što mislite o ovim perspektivama? Jeste li na istoj valnoj duljini? kao Buffer, dakle, u gotovini omogućio Grčkoj da postigne... Ne, nisam zasigurno pesimist. Sve što se dogovorilo se provodi kako bi se ocijenio dakle napredak korištenja ovog, e, ovog alata koji ne bi smio imati nikakva... Hvala vam. Gospodine dragi, imam pitanje vezano uz propast EBLV banke. Prijavljeno je da je ova banka jednu u srijedu i jednu noć iz petka na subotu, kada je donesena odluka o likvidaciji. Zašto je ovaj prvi, ova prva pozajmica bila potrebna kada je ova banka već imala zamrznute račune? Potom je odobrena druga trodilo između srijede i petka navečer i koju ste pouku izvukli iz ove situacije, dakle, vezano između nadzora banaka i korištenja sredstava iz ELA. Thank you. I'm afraid that we don't comment on details around... Ne komentiramo detalje operacija, dakle, iz ELA. Tu bi se trebali podatke zatražiti iz Nacionalne središnje banke. Njega daje nacionalna središnja banka, a vijeće se protivi korištenju ELE jedino kada je njeno, eh, njeno davanje odobrenja dakle u kontrastu sa našim politikama. Vezano za ove operacije, ovo je pokriveno dakle, sporazumom o korištenjima sredstva iz ELE. Dakle, prevencija pranja novca je kao načelo zasigurno jako važno, ali ovi propisi se tiču dakle trenutne nelikvidnosti banke, a ne njene određene aktivnosti. Doista ovdje ne bih više mogao komentirati. Hvala na ovom očekivanom poluodgovoru. Ne mislite li da bi ovakvi korištenje, dakle dubioznu korištenja ELA mogli naštititi kredibilitet ukupnog sustava, to je politike vezane u ELU bi se trebale promijeniti. I na koncu pitanje o preporuci, u obzir njezinu preporuku, hoćete li ju slijediti? Dakle, to je preporuka ombudsmanice. Hvala. Što se tiče vašeg zadnjeg pitanja, mi smo primili na znanje pismo ombudsmanice i u skladu sa predviđenim rokovima, negdje sredinom travnja, ćemo dati odgovor. Što tiče vašeg prvog dijela pitanja, ja se slažem s vama. Trebalo bi promijeniti politiku davanja e, sredstava iz ELE. Ovo je zapravo jedan relikt prošlosti. Međutim, da bismo to promijenili moramo dobiti privolu dakle svih zemalja članica upravljačkog vijeća. Dakle, one se moraju složiti da će napustiti ovaj relikt dakle nacionalne suverenosti u monetarnoj politici jer o tome se radi. Dakle, evo, to je moj komentar vezan uz ova pitanja. Hvala vam, Marko Vali. Hvala lijepo, imam tri pitanja za vas. Prvo se tiče kvantitativnog popuštanja. Vi ste rekli trebate ovdje slijediti osnivač kroz jedno duže razdoblje, dakle nakon 2018. koja je zacrtana kao prvi, dakle rok. Htio bih čuti vašu potvrdu ovoga prijedloga na stolu i među njima se nalaze i ove evropske obveznice, ali pitam vas ne bi li bilo dobro odmah preći na neku mutualizaciju. Smatrate li da su danas e, e, ovi imovinski instrumenti, dakle drugog i trećeg reda, pokriveni kapitalom u dovoljnoj mjeri u tom situaciju kako bi se izbjegli sistemski rizici? Vi Druženje kvantitativnog popuštanja se još uvijek nije našlo na dnevnom redu upravljačkog vijeća. Ono što sam rekao u svojoj smo da inflacija ide u pravcu kojem želimo, ali moramo biti inzistirati i biti strpljivi. Zato što ekonomskih e, politika tijekom idućih mjeseci. Vidimo da se sada e, učinci dobivaju kombinacijom nekoliko korištenih e, reinvestirati dakle u ove obveznice koje dolaze kojima koje dolaze na dospjeće to kroz ovaj program kupnje ročnog razvoja Unije. Riječ je o fiskalnoj konvergenciji, stvaranju jedne, jednog vrijednosnog papira koji će biti u Uniji kako bi države bolje preživljavale krizu. Solidarnost donosi i odgovornost, a odgovornost u Uniji kako bi države bolje preživljavale krizu. Solidarnost donosi i odgovornost, a odgovornost znači konvergenciju, konvergenciju ekonomskih politika, ekonomskih struktura i konvergenciju ka najboljoj praksi kada je riječ o radu institucija i to je zasigurno najvažnija vrsta konvergencije. A sama konvergencija će stvoriti povjerenje. Povjerenje koje je potrebno da bi se stvorio ovaj zajednički sigurni instrument. Treće pitanje. Da, smatramo da je kapital za pokriće rizika adekvatan. U svakom slučaju SB je sada pokrenuo minskih modela koji se koriste za u ocjenu imovine, dakle drugog, drugog i trećeg razreda i taj program bi se trebao pokrenuti upravo ove godine. Dobro, ako je parlament je ovo preproučio, to već duže vrijeme. Barbara Kapel. Hvala lijepo. Hvala Drago nam je, predsjedniče, dragi, da ste unatoč problemima ipak stigli doći do danas. Ja bih se više... Mm, Hvala lijepo. Drago nam je, predsjedniče dragi, da ste unatoč problemima ipak stigli doći do danas. Ja bih se više koncentrirala u svojim pitanjima na ove loše kredite. Vi znate trenutno aktualne izvješće komisije o smanjenju MPL-a koji je načelno vrlo pozitivan i riječ je o zapravo o volumenu od 995 milijardi eura još tih loših kredita, toliki je taj volumen, sa tendencijom daljnjeg težu od 0,7% do 77%. I vi ste sad e, da, uz e, smjernice koje već ima Europska središnja banka objavili i dodatak gdje se govori o kvantitativnom povećanju nadzora i o tome koliko se ocjenjuje nove, nove, ten katalog mjera koje bi vaša kuća stavila svima na raspolaganje. Ali sad kad vi govorite o manjku konvergentnosti kod Italije i Grčke, je zatvaranjem različitih zadužnih banaka. I Grčka čini svoje. Banka, Grčka središnja banka je u siječnju objavila jedan poziv. Bank, mislite o ovim mjerama koje su predložene za prvi dio ove godine u odnosu na loše kredite i kako vi to procjenjujete u odnosu na stanje u Italiji i na stanje u Grčkoj? Let me first say that the case for tackling NPL Dozvolite mi samo da vam kažem da se ovdje trebamo postaviti prema dakle, nenaplativim zajmovima. Njih nalazimo u bilancama, bilanci. Dakle, to utječe dakle, na mogućnost dobivanja zajmova od strane domaćinstava i šteti e, željenom rastu. Oporavak je uvjeta treba popratiti smanjenjem razine NPL-ova. Vi ste sami rekli vezano uz ove zemlje koje ste spomenuli, imamo situaciju smanjenja, dakle MPL-ova u omjerima također je riješena profitabilnost banaka poboljšana. I sad imamo prijedlog komisije koja se bavi ovim pitanjem u prvom stupu i pozdravljamo ne za najnovije NPL-ove, to bi bio, bi bilo pravilo automatskog prvog e, stupa pravila. Međutim, to se razlikuje od našeg e, aneksa. Mi ovdje spominjemo očekivanja vezana uz e, monitoring, odnosno na tome imamo ovaj sustav koji je predstavila komisija, koja bi bila obvezujući uvjet i automatski bi se primjenjivalo na sve financijske institucije. Dakle, supervizor treba ocijeniti individualni profil rizika banke i to znači, dakle, buhoća i knjigovodstvene e, propise kojim se trebaju obuhvatiti, dakle, svi rizici vezani uz rad pojedine financijske institucije tada bismo u tom eh, aneksu ne bi više bilježili rizike, ne bi bilo potrebe za korištenje propisa iz drugog stupa. U suprotnom slučaju bi se koristile mjere iz aneksa koje sam spomenuo. Ovako ove dvije inicijative se ne dopunjuju međusobno. Hvala lijepo. Hvala. Bilo bi dobro da se ovdje mogu doći do, do zbrke. Sada trebamo, a, nažalost, spojiti jednu grupu e, govornika zato što moramo dovršiti ovu točku dnevnog reda do 17.25 kada moramo održati saslušanje, dakle, za mjesto dužnosnika potpredsjednika SB-a. Imamo također situaciju da će, do, da će u određenju... Hvala što ste nam dali mogućnost govoriti ovdje o novom izvješću Središnje banke. Mislimo da je sad postalo potpuno jasno kako je uloga Europske središnje banke bila jako važna za oporava gospodarstva. Ali unatoč tome potrebna nam je prvenstveno održiva stabilnost. U scenariju u kojem jednostavno nedostaju motivacije i ono što bi potaknulo ljude na investiranje i na obnovu djelatnosti, što da radimo tu? Već su neki ovdje izrazili žaljenje zbog toga i duboku zabrinutost. A koje vi mogućnosti tu vidite, s čim se... Hvala kolega Fernandez. Hvala lijepo. Može mogu li prihodi Europske središnje banke biti korišteni kao vlastita sredstva, vlastiti prihodi, to je na revizija ugovora europskih. A da bi se ta reforma provela u eurozoni, Stvarno nam je potrebna jedna politička Hvala lijepo. Dakle, u godišnjem izvješću za banke 2017. smo vidjeli veliku zabrinutost za stanje tržišta nekretnina. Recimo, 50% Belgijanaca ima je već diglo kredite i Zbog toga bi trebale banke u budućnosti razmišljati šta je sad sa tim kreditima i jer su oni uglavnom vezani za hipoteke na nekretnine. Prema tome, banke moraju vidjeti kako će izgledati tu suzbijanje svakog rizika i da li moraju povećati svoju dokapitalizaciju, da li će riješiti problemi sa e, povećanim rizikom kod e, stambenih ili involvirati u situaciju upravo sa takvim kreditima koji se ne vraćaju. Međutim, pitanje je što bi sada, ako, šta sad trebamo učiniti pod hitno? Kakav nadzor provesti? Ako recimo sav nadzor damo u ruke jedne agencije kao što je ESMA, a dodatno Evropske unije, imamo jako puno primjera sa transakcijama kao što su swapovi pa onda nas zanima ko će za koje područje biti nadležan gdje će recimo, ko će tu biti nadležan da bude jedinstveni nadzornik na, za jedinstveni nadzor financijskih transakcija u Europi, da li ESMA ili Središnja banka, a gdje će neko drugi u to ući. Dakle, kako to zamišljate? Hvala, Georgiju Skicos. Hvala. Između ostalog pomogla da uopće upravljamo svojim vanjskim državnim javnim dugom. Međutim, na nesreću u siječnju je to na godišnjoj osnovi u Grčkoj bilo negativno i to se prvi put dogodilo nakon, od 2016. Pa sad, da li je Europska središnja banka analizirala stav? Druga pitanje su elektronske aukcije. Mi vjerujemo da bi to trebalo početi za nekoliko tjedana, što je zapravo te e, dražbe su pozitivni razvoj, ali ne mislimo da će to sad lako normalizirati i popraviti situaciju. Jer da ga omogućili jer je to dosta bitno za taj proces. A druga stvar je da se to dobro izvede. Pitanje održivih financiranja. Možemo očekivati akcijski plan od Europske komisije i sad me zanima kakvu ulogu to što zapravo znači 60% emisija obveznice za eurozonu, i općenito, da li ste razmišljali da budete malo transparentniji i javni u tome? Žao mi je, moram se ispričati kolegama što moram ovdje preskinuti e, sad našu rundu i nema više postavljanja pitanja. Da bi stigao predsjednik Dragi odgovoriti. Evo, hvala. Pokušao sam sad ovdje zabilježiti sve što ste pitali, nadam se da, neću, da ću sve stići reći. Prva stvar, glavni, glavni alatka za oporavak i konsolidaciju postojećeg rasta i ako vi pitate da li je to jedini alatka koju smo imali za sada, moram vam reći ne. I to govorim već pet godina. Strukturne reforme su za većih oscilacija i brine ih da bi ta nesigurnost mogla E, izazvati jedno neželjeno e, to je politička odluka i zahtjeva šta se tu podrazumijeva dakle se prenese jedan iznos koji odgovara neto dobitima a potječu od udjela Europske središnje banke u proračune, a iz toga se dalje onda transferira u evropski proračun i ubraja se kao dio e, pristi smo apsolutni zagovornici makrobonitetnih mjera kako bi se s njima uz njih suočili sa nesistemskim situacijom, za šta biti nadležan, ko će imati nadzor nad financijskim transakcijama. Naravno, ESMA je to glavna. Ali Europska središnja banka se bavi nadzornici, uključujući i ESMO Jasno, moramo izbjeći onda dupliciranje različitih aktivnosti i omogućiti da se razmika nestabilnog tržišta, onda bi mogli bolje e, reagirati. Jasno, moramo se uskladiti pritom sa svim mjerama koje i SB treba imati ovlasti koje su potrebne da se te akcije provedu. Ali naravno kontinuirano poboljšanje. U toj situaciji trebalo bi međutim ojačati povjerenje da će se taj cilj ostvariti. No ne smije za dva tjedna tu situaciju. Održivost financija. Mi smo supotpisnici Pariškog te i recimo ova učestalost nacionalnih katastrofa vezanih za klimatske promjene koje bi mogli izazvati i financijsko-ekonomsku katastrofu. Tako podržavamo i izvješće o inkorporiranoj zajedničkoj europskoj taksonomiji, međutim paralelno s tim mi stvari držati u balansi. balansu. Hvala lijepo predsjedniku Dragiju na ovoj vrlo zanimljivoj razmjeni mišljenja. Držat će se negdje u svibnju, ali to još treba je točni datum, treba biti potvrđen. Mislim da možemo ovdje s time završiti. Hvala. Dragi kolege, molim vas, zauzmite mjesto da nastavimo s radom. Sada bih želio, što znate, Vijeća Ekofina je 20. veljače odlučilo preporučiti španjolskog ministra gospodarstva Luisa de za kao potpredsjednika Europske središnje banke gdje bi zamijenio Viktora Konstancija od 1. lipnja 2000 našem ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Europsko vijeće e, predlaže potpredsjednika Europske središnje banke um, između kandidata osoba koje su istaknuti po svom znanju, profesionalnom iskustvu u monetarnom i bankovnom poslovili i dostavljen kurikulum vitae našeg kandidata u aneksu 1 kao jedan vrlo opsežan upitnik kojeg je on već odgovorio. To se naravno odnosilo na sve aspekte, ne samo monetarne politike, nego i na pitanje transparentnosti i vrlo opsežan i sveobuhvatan upitnik kojeg je on ispunio. Kao što znate, odbor Ekon je već održao neformalne razgovore sa dva kandidata za ovu proceduru, a sad prelazimo u službeni dio procedure, pa bih zato zamolio gospodina Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi članovi odbora Ekon, dame i gospodo. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu prisutiti na ovom saslušanju na vašem odboru Ekon za eh, eventualni eventualno mjesto potpredsjednika sto i na stvaranje eh, blagostanja. Na kraju ću se osvrnuti na to koliko je važno da se produbi ekonomska i monetarna unija kako bi se provodila pravilna monetarna politika i kako bi se izgledala budućnost eura. Šest godina sam bio ministar gospodarstva, ali smo se doista i vrlo dobro oporavili. No, jedan dio toga eh, ima veze i sa reformama. E, španjolski financijski e, sustav imao velike probleme sa transparentnošću što je dovelo do nepovjerenja na tržištima. Što se tiče bilanca banakama i do kapitalizacijama banaka. Zatim smo vidjeli isto tako koliki dio novca smo izgubili, a istodobno je došlo i do e, velikih posljedica što se tiče loše komercijalizacije finanskih. E, dakle, e, način upravljanja, pouzdanost, depolitizacija, plaće menadžera, pa i propisi o e, insolventnosti. Mnogobrojne te inicijative su se odvijele u okviru ESM-a. Ja sam bio glavni tu sugovor, fond, e, OECD i SB, e, svi su rekli da je taj program bio uspješan. Isto tako sam e, bio i državni tajnik za gospodarstvo, prije sam postao ministar, sudjelovao sam u raspravama u Španjolskoj za ulazak španjolskom mjestom. Sada neću više govoriti o svom profesionalnom iskustvu, već ću se baviti s onime čime se želimo baviti danas a to je ekonomska politika SBA. Tijekom proteklih desetljeća vidjeli smo da monetarna politika može jako doprinijeti socijalnom blagostanju i, i treba reći da je SB e, bila uspješna banka u tome i da je posizala taj cilj. Čak kad su se pojavili rizici da će doći do deflacije, SB odgovorio na aktivan način, usvojio je potrebne mjere kako bi se izbjeglo da e, dođe do dođe jednoročno do tih očekivanih tome da su svoje jedan jednostavan, ali učinkovit operativni okvir, e, da su svoje jedna strategija u monetarnoj politici gdje se koristi kvantitativna definicija cjenovne stabilnosti i pristup koji se temelji na dva stupa i koji će se temeljiti tako dakle, na gospodarskoj i na monetarnoj lizi. Istodobno, učinkovita monetarna politika ne bi bila moguća a da SB nize koji su pokazali da je politička nezavisnost ključne važnost za središnju banku kako bi se inflacija zadržala na niskoj razini i kako bila stabilna srednjoročno gledano. U slučaju SB-a p-a, ta nezavisnost je u potpunosti zajamčena putem ugovora i putem statuta eh, Europskog sustava središnjih banaka i SB-a. P-a. Druga strana medalje je pak transparent o odlucima, o politikama. Precizna komunikacija je od velike važnosti za sve potencijalne e, koristi koje možemo realizirati od niske i stabilne inflacije. Isto tako, ima u potpunosti svjetsko pravo kada se radi o korištenju svojih e, instrumenta, što znači da SB može u potpunosti polagati račune za sve, za svoje djelovanje, za sve svoje operati i općenite gospodarske politike u Uniji. Kao što je predsjednik Dragi rekao pred parlamentom prije tri tjedna, Kaže se da je monetarna politika SBA doprinjela rastu e, BDP-a na području u iznosu od otprilike 2% u protekle tri godine. Ima naravno i rasprava o određenim potencijalnim nuspojavama tih nekonvencionalnih politika, što bi se moglo dati na srednjoročni, na srednjoročno dugo razdoblje. Treba reći da treba to sve biti popraćeno sa makrobonitetnim instrumentima. I vrlo je važno da je makrobonitetna kriza je pokazala da je jedan od glavnih negativnih posljedica financijske nestabilnosti to što može doći do narušavanja e, transmisije monetarnih politika kao posljedica toga da se fragmentiraju kreditni kanali. Stoga je važno da se prate ti financijski razvoj i da se ojača e, bonitetno, bonitetni, i kako ja procjenjujem rad SBA u proteklih 30 godina. A sada bih se htio osvrnuti na zaključke koje smo proizveli. Učinkovitost e, politika ovisi o stanju i strukture e, gospodarskog sustava, ali isto tako naravno i o odgovarajućim gospodarskim mjerama koje se primjeni Kriza je dovela do toga da smo imali e, makroekonomske neravnoteže koje su se nagomilale i to je ukazivalo na to da monetarne politike ne dopenju do realne, gospodarstva. Dakle, EDIS, čime bismo sve štedne e, pologe unutar e, bankovnog sustava Europske unije obuhvatili s time, neovisno o tome gdje se ti štedni polozi rade. Zatim treba isto tako smanjiti količinu nenaplativih zajmova, treba sanaciju banaka. Zatim je važno da provedemo do kraja uniju tržišta kapitala kako bismo doista tu imali jednu financijsku uniju. E, se smanjiti e, ovisnost e, Europske središnje banke što se tiče stabilnosti europodručja u tom trenutku suočena sa e, gospodarskom financijskom krizom. No ipak to nas ne bi trebalo navesti na to da pomislimo da je monetarna politika sve mogu u Europskoj središnjoj banci. Dakle, jednu celovitu viziju da znamo koje su aktivnosti najprimjerenije u svakom trenutku. Velika mi je čast što je način da ću raditi u korist e, svih građana Europske unije. Hvala vam. Hvala vam na vašem izlaganju. Brian Hayes, izvolite. Hvala. Dobrodošli, gospodine De Gintos. Hvala vam što ste došli u naš odbor i na vašu suradnju s našim odborom. Imamo važnu ulogu u dijalogu sa SB-om. Vidjeli ste ranije danas kako surađujemo sa predsjednikom Dragijem. I to je stalna suradnja, dakle obuhvaća godišnje izvješće SB-a, njime smo se nedavno bavili u Europskom parlamentu, imamo i redovna pitanja koja putujemo SB-u putem dakle, naših postupaka i predsjednika Gualtierija. Imate li već neku ideju kako bismo mogli poboljšati nadzor parlamenta i kako bismo se mogli bolje uključiti u suradnju sa SB-om? S obzirom dakle ste vi predloženi na mjesto potpredsjednika tog tijela. Dakle, predsjednik Dragi se često poziva dakle, na odgovornost članova parlamenta u djelovanju i u suradnji dakle, sa ESB-om. E, imate li kakvu ideju o tome kako bismo mogli proširiti našu suradnju? Kako ste naveli u uvodnim izjavama, Dakle, vidimo koje su mjere pomogle rastu BDP-a diljem eurozone euro uz pomoć dio vaših, odnosno mjera koje je provodio SB. Mislite li da možemo postići ovaj cilj od inflacije od 2%? Imamo situaciju sa aprecijacijom, dakle, eura u odnosu na dolar, što nije bio slučaj tijekom financijske krize. Uh, Hvala vam. Tijekom dužnosti ministra nastupio sam pred, evropske, pred eh, javnu dužnost. Dakle, transparentnost i odgovornost su ključni elementi kako bi se poboljšao dijalog između parlamenta i ovdje dakle, budućnosti ESB-a. Ja ću se na to koncentrirati u svom odnosu sa parlamentom, sa odborom. Mislim da sam u tom pogledu postigao i na svom prijašnjem radnom mjestu dosta dobre rezultate. Također mislim da ovdje jako važno pitanje neovisnosti. Na koncu smatram da smo donijeli odgovarajuće odluke i sada vidimo, ne, vidimo oporavak. Stoga smatram da je rad Eurogrupe pozitivan. Vidimo da je oporavak i brži nego što se očekivalo. To je doista bilo nezamislivo do prije tri godine. Da kako postoje još mnogo ministar ima moju podršku, uvjeren sam da će nastaviti poduzimati korake i mjere kojima će se poboljšati monetarna integracija i to je doista nešto što duboko vjerujem. Mm, možete odgovoriti na moja druga pitanja. Tiče bilance SBA, što nam možete reći o tome? Kao što znate, ona je posljedica odluka koja će se donijeti u vezi sa dosadašnji pristup SBA i po meni bio sasvim odgovarajući. Mislim da će se da će u budućnosti nastaviti primjenjivati ovu pozitivnu politiku u skladu sa postizanju rasta u eurozoni. Hvala, gospođa Swinburne. To je nešto za što se mi ovdje snažno zalažemo, ali nazočnost žena još nije zadovoljavajuća. Parlament se bavi dakle clearingom, imamo ovdje rok, to je ožujak 2019. Želimo vidjeti ulogu ESME u odnosu na središnje banke. On je danas rekao da tijekom krize... Hvala, Ramon Tremosa. Hvala. Dobrodošli, gospodine De Gindos. Čestitam u ime svoga kluba na, ovom, na ovoj kandidaturi, dakle, na mjesto potpredsjednika Europske središnje, središnje banke. Vi ste još uvijek ministar financija. Moje pitanje je dokad ste na, tom, na toj dužnosti? Zanima me također što nam možete u vezi sa ovo kašnjenja u imenovanju reći kako će to utjecati na e SB. Potom imamo situaciju u kojoj se podižu kamate, priprema bilanca, mislim ovdje na na situaciju SAD-u pripremaju se na moguću krizu, obrnuto je u slučaju e SB-a. Mislite li da se tu kasni? kada je riječ o normalizaciji monetarne politike, s tim povezano kako bi se objektivni uvjeti trebali ovdje ispuniti da se u Europi podignu kamatne stope koje mjere biste poduzeli da smanjite bilancu e SBA? Primero, hoy Predsjednik vlade je izjavio da za najviše tjedan dana više neću biti ministar u španjolskom postupku kojim će se pronaći moj zamjenik. To bi se dakle trebalo dogoditi u skorašnjem razdoblju. Što tiče vaših eh, pitanja poslovni ciklus u Europi nije sasvim jednak onome u tiče vaših e, pitanja poslovni ciklus u Europi nije sasvim jednak onome u Dakle, imamo različiti kontekst na dva kontinenta i zato je Fed počeo sa povećanjem e, kamatnih stopa, dakle sa uvođenjem nekih nekonvencionalnih mjera, također je započeo sa smanjenjem u drugačijem vremenskom okviru, dakle drugačiji poslovni kontekst. E, zato su odluke različite tijekom vremena e, monetarna politika, dakle SBA se konvertirati, dakle u nešto što danas poduzima Fed primjerice. Što se tiče smanjenja kamatnih stopa, mislim da je naša politika tu poprilično jasna. Jedno kada će bilance, to će biti također posljedica dovršetka programa kupnje vrijednosnica. Započeli smo sa 80 milijuna e, mjesečno, dakle govorimo o državnim obveznicama, sada smo na 30, a na jesu je jednostavno zatvoriti svoja vrata. Pa tu smo izgubili značajna sredstva koja su bila uložena, a mladi istraživači su jednostavno pobjegli iz Španjolske. Dobali jednostavno zatvoriti svoja vrata, pa tu smo izgubili značajna sredstva koja su bila uložena, a mladi straživači su jednostavno pobjegli iz Španjolske. Dogodile, vi dolazite sada sa takvom pozadinom, kako možete očekivati sada, kako možete očekivati da ćemo mi sad imati povjerenja u vas, da ćete vi donijeti... Evo da zaključim. Mi ćemo glasati protiv vas gospodine De Gintos. I to zato što... E, žao mi je, ne mogu se s vama složiti. Mi smo... Naravno, razmišljali o tome što se događalo u realnosti. Bilo je, ali vjerujte, promjena u gospodarskom stanju Španjolske već tri godine za redom španjolsko gospodarstvo raste više od 3% godišnje, stvorene su enormne količine novih radnih mjesta. Ali naravno situacija se e, drastično razlikuje od one prije 5-6 godina. Prema tome ne mogu se složiti sa nekim vašim tvrdnjama. A što se tiče gospodarskog modela, kad pogledate što je dovelo do toga da bude ovaj stopa rasta tako visoka, onda vidimo da su pitanje investicije. Nisu, to nikakvi mm, baloni i mjehuri od nekretninama koji će puknuti. Nije to isto tako nikakva situacija prezaduživanja loših kredita. Ne, to su investicije. A kad govorite o ovih 160 milijardi eura, to je e, koji su ubačeni u sustav pod prošlom i sadašnjom vladom. Mislim, u prošloj vladi je bilo oko 40 milijardi, onda je to raslo. Dakle, te posljedice i danas osjećate. Bankovni sustav više ne pravi dugove, a fragmentacija financijskog tržišta zapravo je nestala u međuvremenu. Poduzeća i obitelji plaćaju otprilike jednako velike kamate. Dobar dan, dakle, i članovi vlade su, gospodine ministre, nedavno iznijeli različite optužbe, i izjavili da neće vašu kandidaturu podržati. Međutim, e, vaš protukandidat je imao jednu zaista slabiju kandidaturu i poziciju, jer vidite, normalno bi bilo da Španjolska kao četvrta najveća zemlja eurozone tamo ima u Europskoj središnjoj banci svoje mjesto. Ali to će možda biti jedan opasni presedan, jer e, u pitanju je politička neovisnost. A to vaš primjer mislim da nije ni malo dobar. I e sad, moj klub zastupnika isto tako jako zabrinut za mogući kao sukob interesa s obzirom na vaše privatne djelatnosti i aktivnosti. Kako vi ste zapravo, imate jako puno udjela u gospodarstvu i u banci. A vi ste kao ministar tu istu banku u kojoj ste sami financijski angažirani izvlačili državnim sredstvima ta banka se morala spasiti. 110 milijardi eura je to se skupa košta. Ovdje izdali, dali jednu izjavu. O tome kakve su mjere sve poduzete da bi se to saniralo. Međutim, vi u svojoj knjizi isto tako opisujete Prema tome, problem našeg odbora je upravo da vidimo da to ne bi nikako bio e, da dođe tu do sukoba interesa ponovno. Ako i budete, ako vas podržimo na mjestu pod viceguvernera Europske središnje banke. Dakle, mislim da se tu uopće u kontekstu tog izjava koje su ljudi iz banke dali uopće nije spominjalo moje ime mislim ovo pitanje neovisnosti Europske središnje banke je potpuno jasno, to je glavna zadaća i to, e, je uopće neprikosnoveno. Ali tome svemu moraju odgovarati političke e, djelovanja, a vi kao parlamentarac to najbolje morate znati. Ja kao ministar tu ništa ne mogu reći. Dok sam ja bio ministar, banka je spašena sa tim participativnim udjelom. To su dakle dionice bez prava glasanja na skupštini. I da se nije to učinilo, da se ta banka nije spasila, bilo bi i drugih puno težih posljedica. A ovih 110 milijuna, tu ste u pravu. To je već prije e, zapravo ubačeno u banku ja sam bio čak godinu dana u posebnom tom vijeću koje je, tom odboru da tako kažemo, koji se bavio pitanjem sanacije te banke. Ali pitanje je bilo da li će se nacionalizirati ili kako da se izvuče. Nikad nije zapravo banke SO, nikad nije bila tako neovisna kao onda. To sad danas kažu i moji šefovi. Ovo o čemu vi ovdje govorite, to se događalo prije nacionalizacije banaka. Ali to je bilo vrlo, vrlo komplicirano. I za najvažniji, najveći, najnesigurniji faktor u cijele priči i zato se je morao naravno. Hvala vam, imam tri pitanja što se tiče ovih vrijednosnica treće kategorije, dakle koje su u vlasništvu uz inflaciju ili tu postoje neki drugi parametri koje bismo sad mogli uzeti u obzir, primjerice zapošljavanje u državama eurozone. I s tim u vezi zanima me kako po vama jedna sama središnja banka može rješavati situaciju vezanu uz primjerice kamatne stope u 19 različitih zemalja, dakle imaju različite kontekste. Kako? ni veliki Da, pitanje procjene toga kako se novci korocenu koriste svoje interne modele. Pa to je uobičajeno i prikladno. Jer kad se to ponovno onda preračuna, kako bi se vidjelo da li su te procjene bile točne ili ne, to se vidi, dakle, odlučujući su pritom s provizije. A ja sam već relativno i umjereno provoditi U pitanju su i modeli, različiti modeli obračuna. U, Bazelu su nedavno dogovorili. Mislim da je tu Evropskoj središnjoj banci vrlo jasno šta je činiti. Ona mora upravljati inflacijom, što može imati vrlo pozitivne posljedice po obiteljska primanja, standard ljudi, što može imati vrlo pozitivne posljedice po obiteljske, obiteljska primanja, standard ljudi. A još nešto. Monetarna politika je uvijek vezana za ukupnu potražnju. Više aktivnosti više razvoja cijene i tako dalje. Ja sam uvjeren da će monetarna politika e, vrijeme. Hvala Benajmo, no postavit ću vam dva pitanja. Prvo se tiče ovog koncepta nezavisnosti banke. E, to je za vas vrlo važno načelo, ali ta dogma nezavisnosti banke, zar to ne predstavlja danas problem e, sa demokracijom prema europskim građanima, prije svega kada vidimo korupcijske skandale, e, primjerice vezano za jednog člana iz e, Latvije, e, iz Europske banke, a znamo da prema statutu Europske središnje banke nikoga se ne može natjerati na otkaz. Iako naravno postoji načelo da osoba ne smije biti pod optužbom i da mora biti odgovor na moje pitanje, dakle smatrate li normalnim da ta dogma nezavisnosti banke se i dalje stalno ponavlja i da je upisan u e, klesan u kamenu u Lisabonskom ugovoru kao drugo. Što se tiče konvergencije, ekonomske monetarne unije, što se tiče monetarne politike i proračunske politike, E, danas kada sam vas slušala imam osjećaj da želite reformirati to načelo mješovitih politika, mixed policies, znači na razini europodručja i Europske unije. Imate li takvu namjeru? Neovisnost središnje banke i gospodarska literatura, ekonomska literatura nam govore i pokazuju da dakle, kompletna teorija govori da neovisna banka uvijek ima bolje rješenja, bolje rješenja i što se kao što ste rekli modeli monetarne politike temelje se za to osnivanje Europskog monetarnog fonda da tu imamo dakle zaštitu i depozita i zaštitu od eh, posrnuća banaka, dakle njihovih stečaja i likvidacije. I sad, e, može li se uvijek iznova govori o tome kako komisija treba ojačati sigurnost investicija i stvoriti nova radna mjesta, ali kako konkretno je to zamišljeno? Dakle, vaše pitanje javni dug kao trajni problem Europe, to je općeniti problem Europske unije. I mislim da Europa tu nijukom slučaju ne smije djelovati neovisno o Bazelu. Vidite, banke globalno djeluju, ali mislim da se to mora sve vezati za bazelski odbor. Javni dug nije nikakav slobodni aktivni dio imovine, odnosno bilance. To je vrlo osjetljiva tema. I zatim kako prekinuti veze između nacionalnih riznica i banaka. To nije samo pitanje javnog duga, nego i opteretivosti u ukupnoj bilanci. Prije dvije godine vidite kod Banko Populara ili štedionica u Španjolskoj, tamo je tamo nisu postojali legacy asseti, nego je jedna druga situacija bila prisutna. Prema tome morali smo vrlo, vrlo pažljivo pristupiti tome svemu. Zatim, pitanje backstopa. Ja sam uvijek govorio da je jedinstveni mehanizam za sanaciju jedna vrst backstopa. I kod Edisa smo to vidjeli to je de facto ona e, zapravo glavni nositelj cijelog bankovnog sustava u Europi. To je njegova okosnica i zato nam je i trebao taj jedinstveni mehanizam kao backstop. Mislim da ćemo pitanje Edisa morati mutualizirati. Moramo pričati na to da se uzajamno preuzima odgovornost. Trebaju nam zatim anticiklički instrumenti u Europi. Različito djelovanje, to može ići preko zajedničkog e, proračuna. Tu bi trebalo voditi jednu ozbiljnu raspravu o tome, jer to bi moglo dovesti do velikih osiguranja kroz e, investicijski fond ili bi to mogla imati jedan treći oblik. U svakom slučaju treba nam postići konsenzus o tome da je potreban taj instrument. Ko će njime upravljati? u svakom slučaju to bi bio sukus reforme novog instrumenta za sanaciju. Hvala Gabriel Mato, hvala vam gospodine što ste došli. Za neke je to pitanje zavisnosti ne toliko važno, ali za nas je to doista ključno pitanje. To je samo evo, jedna moja izjava, sada ću vam postaviti pitanje. Potrebno je napredovati po pitanju ekonomske monetarne unije i potrebno je napredovati što se tiče monetarne politike kako bismo mogli bolje reagirati na eventualne šokove u tu svrhu nam je potreban taj europski fond i također i odgovarajuće nadležnosti relevantnih tijela. E, primjerice, situacija sa naplativim zajmovima u Španjolskoj je takva da e, se obujam njihov dosta smanjio u godine. Mene zanima koliko se diljem Europe može možemo baviti s takvom politikom, kako procjenjujete najnovije prijedloge Europske središnje banke što se toga tiče. Hvala vam lijepa, gospodine Mato. Što se tiče budućnosti bankovne unije i monetarne unije, to je nešto što svakako želimo. Treći stup treba dovršiti To je dakle EDIS. To treba dovršiti. Zatim imamo i te zajedničke obveznice. Treba isto tako i smanjiti rizike povezane sa nenaplativim zajmovima. I ta aktiva, to jest pasiva banaka, tu treba povećati sposobnost banaka da mogu apsorbirati gubitke i šokove. To je isto tako jedan važan cilj. Kod neplativih zajmova su rizici jako visoki. To je vrlo složeni problem, treba zbog toga imati više onda kapitalnih rezervi. 2012. godine primjerice smo povećali kapitalne pričuve banaka za 86 milijardi eura. U Irskoj bismo mogli kopirati njihov model, a i u Španjolskoj, što ima prednost da se tijela koja se bave nadzorom banaka mogu koncentrirati na svoj rad. Vrlo je važno riješiti to pitanje naplativih zajmova, to je izuzetno važno, to je i glavni element koji će nam omogućiti da e, dovršimo taj proces e, bankovne unije. I onda